Obrazloženje glasovanja. Za nas to. Za nekoliko trenutaka. Hm? Hvala lijepo. E, kolege, krećemo na obrazloženje e, glasovanja. Najprije ćemo nešto reći o multimodalnim integriranim sustavama izdavanja putnih i zrakoplovnih karata. Dajem na jednu minutu riječ gospođi Kune. Madame Gospođa Kljuna. Madame Gospođa Madame Klune, imate riječ na jednu minutu, obrazloženje glasovanja. Imate dakle jednu minutu za obrazloženje glasovanja. Hvala lijepo e, predsjedateljice. Jako sam zadovoljna što smo usvojili ovu mogućnost multimodalnih integriranih sustava koji e, će omogućiti kretanje na jedinstvenom tržištu. Putnici bi trebali biti u mogućnosti da kupuju karte i da planiraju e, putovanje unutar Europske unije. Također bi bismo trebali biti u mogućnosti imati jednu kartu za sve vrste prijevoza. E, trenutačno je kupovina karata vrlo kompleksan postupak multimodalni sustavi bi barem mogli pojednostavniti sustav i učiniti izdavanje karata puno učinkovitijim. To je također i prilika za konkurentni prometni sustav i također bismo mogli osmisliti i jednu putnu kartu koja bi bila prilagođena putnicima. Prometnici bi mogli ponuditi bolje mogućnosti i za potrošače i za turiste. Hvala lijepo.

Hvala lijepo. Sada riječ ima gospođa Sejmur. Jedno, na minutu. Gospođo predsjedateljica, jučer sam bila u ovoj kući i govorili smo o multimodalnim integriranim sustavima. Ovo izvješće poziva Europsku uniju da ima integrirani sustav izdavanja karata. Ljudi u Ujedinjenoj kraljevini ne žele da njihove informacije budu zadržene u europskoj bazi e, podataka Europske komisije. Naš sustav izdavanja karata je dobar ovakav kakav je, ako ga želimo promijeniti na našoj zemlji da to učini, a ne na Europskoj uniji. Ujedinjena kraljevina suočena je sa velikim proračunskim rezovima. Ne možemo sada mijenjati čitav sustav samo da bismo udovoljili nekolicini ljudi. To je potpuno neprihvatljivo. Ne bismo trebali mijenjati način našeg prijevoza ako e, je on dovoljno dobar. E, dakle, ako je nešto, ako nešto dovoljno dobro funkcionira, ne bismo trebali mijenjati. Zato smo glasali protiv. E, hvala lijepo. Gospođa Anderson sljedeća ima riječ, ali je ne vidim. Tako da riječ ima gospodin Manikins. Hvala lijepo, predsjedateljice. Ja sam glasovao za ovo izvješće zato što smatram da je e, integrirani sustav izdavanja putnih karata vrlo važan korak prema integriranom prometnom sustavu u Europskoj uniji. Osobito je važan za one e, države članice koje nisu dovoljno dobro povezane s drugim državama. E, korištenje novih i modernih tehnologija popravit će, odnosno poboljšati učinkovitost prometnog sustava i doprinijeti razvoju svih europskih regija. Zato smo glasovali za ovaj proces. Ovaj parlament je također, hvala lijepo. Govornik je prekinut. Gospodine Korvin, tražili ste riječ za obrazloženje glasovanja. Dakle, tražili ste riječ. Ako ste tražili riječ, ako je tomu tako, vaš je red. Riječ je o raznolikosti. Naš parlament bi trebao glasovati za raznolikost. Ali kada god glasujemo, uvijek glasujemo da sve bude jednako. Ne glasujemo za, za raznolikost, već glasujemo za, za unifikaciju. Ovoga puta imamo Ein Reich, Ein Force, Ein Ticket. Hvala lijepo. Gospođa Anderson je upravo stigla, tako da dajem riječ gospođi Anderson. Hvala lijepo predsjedateljice. Eh, kao parlamentarka iz Velike Britanije ja želim podijeliti s vama eh, svoje misli vezane za groznu tragediju koja se dogodila prije deset godina. I kada su se zajednice udružile. No, želim nešto reći vezano za e, sustav izdavanja putnih karata. Ja pozivam, e, ja pozdravljam ovo izvješće i želim želim e, usmjeriti vaše pozornost na važnost činjenice da Evropljani trebaju moći slobodno putovati naokolo. Također, trebamo stvoriti stvarno i pravo jedinstveno tržište koje će biti na korist sviju. Hvala lijepo, a sada idemo na obrazloženje glasovanja u svezi sa e, izvješćem gospodina Nikolsona, odnosno revizija provedbe mliječnog paketa. Gospođa Harkin ima riječ na jednu minutu. Hvala lijepo, predsjedateljice. Bilo mi je drago što sam mogla poduprijeti izvješće mojeg kolega, mojeg kolega Nikolsona. On dolazi u ključnom trenutku. E, Danas e, je mliječno tržište puno manje od onoga što je bilo 2014. godine. Dakle, 2009. E, godine e, je, bilo jako, je, bila, je bila jako teška godina, ali sada je, dovoljno je još teže. Sada se plaća 90 centri, 90, 29 centi za litru mlijeka. E, I idemo u e, lošem smjeru i zato mi je drago e, da je parlament podup zaštitne mjere kao što su podupro zaštitne mjere i također smo došli do zaključka da mjere poput potpore za skladištenje nisu dovoljne da se suočimo sa izazovima ovog sektora. Potrebne su nam realističnije zaštitne mjere, bolje zaštitne mjere i moramo uzeti, moramo osigurati da zaštitne mjere doista uzmu u obzir sve one opasnosti sa kojima se suočava mliječni sektor. Hvala lijepo sada gospođa Torres Martinez. E, drage kolege, ono što je važno jest e, trošak e, proizvodnje mlijeka i koliki je on zapravo, kako se on odražava na potrošače. No, moramo reći još jednu istinu, a to je da ovakva vrsta politike uništava naše poljoprivrednike i onemogućava postizanje tako reći suvereniteta na području prehrane. Dakle, uništavanje naše poljoprivrede je uništavanje nas samih. Možda ovdje ne predstavljamo većinu, ali ljudi obilježavaju povijest. I ljudi neće zaboraviti da se Europska unija radije, da se radije bavi velikim spekulatorima nego što se brine za, za svoje ljude. Oni će to zapamtiti. Hvala lijepo, gospođa Klun. Hvala lijepo. E, okončavanje kvota nakon 30 godina predstavlja izazove za mliječnu e, industriju, ali predstavlja i priliku. U Irskoj su reakcije na to bile pozitivne. E, poljoprivrednici razmatraju ulaganje i poboljšanje svojih sustava proizvodnje i povećavanja proizvodnje. Pozdravljam izvješće, drago mi je da sam ga mogla poduprijeti, osobito činjenicu da to izvješće uzima u obzir važnost mliječnog sektora za izvoz te e, razmatra mjere koje bi trebale e, uzeti u obzir e, volatilnost cijena, a to se osobito odražava na sve proizvođače u mliječnom sektoru. To je to je važno za sve one proizvođače koji žele investirati u svoj sektor. Gospodin, Bogović ima, ima riječ. Ruski embargo i kraj mliječnih kvota doveli su do pada cijena. Zato se mliječni sektor susreo s mnogim problemima, a to je vidljivo i u izvješću kojeg sam Ja Dolazim iz Slovenije, a tamo je proizvodnja mlijeka ključ poljoprivrednog sektora. Mi imamo otprilike 60% e, poljoprivrednog zemljišta koje je prekriveno pašnjacima, a većina tog područja je područja gdje je jako teško proizvoditi, to su naime alpska područja. A u tim područjima dakle imamo male forme koje rade u teškim uvjetima i poljoprivrednici doista osjećaju pritisak kada su cijene mlijeka tako niska i kada su cijene volatilne onoliko koliko su bile u posljednje godine. Zato pozivam Europsku komisiju da razmatra, prati situaciju na tržištu, da donese zaštitne mjere koje će omogućiti proizvođačima mlijeka da budu zaštićeni, da proizvode koji će omogućiti veći izvoz i veću kvaliteta mliječnih proizvoda. Hvala lijepo, gospodin Nekov. Mjere koje predlaže Europska komisija nisu dovoljne. One ne uzimaju u potpunosti u obzir izazove sa kojima se suočavaju proizvođači u mliječnom sektoru. Prije nekoliko dana Rusija je ponovno izrekla zabranu uvoza europskog mlijeka. To je prouzročilo mnoga razočaranja u Europi jer Europska komisija i mehanizme i mehanizmi koje je predložila posljednje godine pokazali su se nedovoljnima s obzirom na ovu novu zabranu koju je izrekla Rusija. Trebalo bi ponovno raditi, to jest e, revidirati različite mlijeke sira i ponovno razmotriti mjere koje je komisija donijela u svezi sa e, sirevima. E, trebalo bi razmotriti proširenje tog popisa proizvoda i trebalo bi revidirati druge mjere u tom sektoru. Zato što ima jako puno problema u ovoj industriji i mislim da bi Europska komisija trebala svakako intervenirati u smislu rješavanja tih problema. Gospodin Mankins. Hvala lijepo predsjedateljice. Ja sam glasovao za ovo izvješće zato što 31. svibnja 2015. godine, odnosno 31. 31. ožujka su ukinute mliječne, kvote, a Ruska je federacija donijela embargo na mliječne proizvode. To je osobito teško pogodilo latvijske proizvođače mlijeka. Cijene mlijeka su jako pale. Ja vam sada ne govorim o, pokazateljima, o indikatorima, već vam govorim o obiteljima koji su pogođeni ovakvim mjerama. Naime, Eh, administracija, državna administracija nije smatrala da je ovaj eh, problem dovoljno, eh, dovoljno opasan i nije donijela mjere u pravo vrijeme, no prekinut je govornik. A sada idemo na obrazloženje glasovanja u vezi sa izvješćem gospodina za Riječ je o vanjskom utjecaju politike Europske unije na području trgovine i ulaganja izvan Europske unije. Gospodin Mankins ponovo ima riječ. Gospodine Mankins. Hvala lijepo predsjedateljice, dragi kolege. Mislim da je ovo izvješće jako važno zato što su javno, zato što javno, javno privatna partnerstva mogu doprinijeti razvoju različitih zemalja a mogla bi nam pomoći i u ostvarivanju ciljeva razvoja, posebice kad je riječ o smanjenju siromaštva. No trebali bismo biti oprezni jer e, ponekad ignoriramo stvarne potrebe tih zemalja e, gdje ostvarujemo javno-privatna partnerstva i vodimo se našim potrebama. Jako e, jako je važno uzeti u obzir i da ponekad korisnici u drugim zemljama žele samo ostvariti neku vrstu profita i ta, te te, ti bi se elementi također trebali uzeti u obzir kada je riječ o ovakvim projektima. Hvala lijepo, gospodin Etrić. Thank you. Uh, Hvala lijepa. Drago mi je što imam priliku govoriti drugi dan plenarnog zasjedanja. Uh, bila je to duga borba da uspijem doći do riječi. Uh, borba protiv negativnih utjecaja i problemi do kojih e, dolazi e, su nešto e, protiv čega se kontinuirano borim. Jedan dobar primjer su bolnice u području iz kojeg dolazim, a privatni operateri su jako podigli cijenu parkiranja oko bolnica i to su sredstva koja idu u džep privatnih monopola. Privatni monopoli su nešto protiv čega se moramo boriti jer e, oni ne posluju etički i to je nešto e, protiv čega smo. A sada riječ e, ima gospodin Bogović, riječ je o izvješću Nuna Melova. Poručilo kolega Mela E, drago mi je što sam mogao podržati ovaj izvještaj kolege Meloa. E, proizvođačke organizacije u ovom sektoru pravi su odgovor na e, politiku smanjenja i pada cijena i teške uvjete u proizvodnji voća i povrća. Na poljoprivredu otpada na ovaj sektor trećina poljoprivrednog zemljišta. Riječ je o intenzivnom sektoru u kojem imamo 550 tisuća radnih mjesta. U ovom izvještaju jasno je navedeno da trebamo poticati one države članice u kojima ne postoje proizvođačke organizacije da se one osnivaju. Dolazim iz Slovenije. Nažalost, mi nemamo proizvođačke organizacije. E, ja sam dao sve od sebe kako bi se organizirala konferencija u Europskom parlamentu i kako bi u Sloveniji dobili informacije o dobroj praksi proizvođačkih organizacija organizacija. Nadam se da će ova rasprava dovesti do toga i da će Slovensko ministarstvo poljoprivrede pripremiti odgovarajuću strategiju. Hvala. Gospodin Nekov. на Ovdje je riječ o novim eh, proizvođačkim organizacijama. Eh, te eh, proizvođačke organizacije trebali bi omogućiti članovima e, da pregovaraju sa drugim akterima, ali proizvođačke organizacije nisu jako e, popularne u nekim državama članicama poput Bugarske. Prošle godine smo imali i ruski embargo i to je pokazalo da je ovo osjetljiv. I pokazalo se da mjere komisije nisu dovoljne. Željeli bismo da komisija mobilizira dodatne resurse kako bi pomogla proizvođačima umjesto da ih na neki način napusti bez ikakve perspektive. Pozivamo komisiju da pokrene promičbu kako bi pokrenula promičbu u ovom sektoru kako bi privukla mlade i kako bismo spriječili da e, kako bismo spriječili e, da ovaj sektor bude sektor u kojem rade samo stariji ljudi i bilo bi u tom smislu jako važno donijeti konkretne mjere. E, do 15 sati prekidamo zasjedanje.